Dear colleagues, summer is close and then Dragi kolege, evo, gotovo je ljeto, a kad se ljeto završi, počinjemo s radom. Možemo, dakle, započeti sastankom i u slučaju da nemate prigovora, možemo usvojiti nacrt dnevnog reda bez e, ikakvih izmjena. Prijevod je na 20 jezika i kao što znate možete sve što je potrebno pogledati na internetskim stranicama i meetinga a bit će također pre, može pratiti protiv interneta. Moramo usvojiti zapisnike s prethodnih e, sastanaka i e, ako nitko ne uloži prigovor do kraja sastanaka, smatrat ćemo da su ti zapisnici odobreni. Što se tiče prijedloga koordinatora, njih e, smo poslali elektronskim putem i možemo ih usvojiti. Možemo sada prijeći na glasanje. Molim vas da elektroničke kartice pripremite. Možemo započeti najprije s točkom o proračunu i mišljenju o proračunu za 2016. godinu. Izvolite. Oprostite, meni se čini da moja glasačka kartica ima nekih problema putem za vrijeme ljetnih praznika jer više ne funkcionira. Sta, Moje ljeto je bilo malo komplicirano. E, jednostavno, e, jednostavno dignite ruku i uzet ćemo vaš glas u obzir. E, počinjemo sada dakle glasanjem o prvom mišljenju o proračunu. Amandman broj 1 gospodina Kaputa. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman drugi. Tko je za? Protiv?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 suzdržani, moramo provjeriti. Jeste li svi glasali? Zaključujem glasanje. Usvaja se. Jednim glasom. Ne. A, vi ste glasali protiv. Znači, odbija se. To je vrlo značajno glasanje. Amandman sedmi za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman osmi za, protiv, suzdržani provjerit ćemo. Jeste li svi glasali? Usvaja se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 10. je u dva dijela. O prvom dijelu tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani provjerit ćemo. Jeste se svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na 11. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Jeste li svi glasali? Zaključujem glasanje. Otvara se. E, usvaja se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 16. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasanje elektronskim putem. Elektroničkim putem tko otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvoram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na glasanje o proračunskim amandmanima. Amandman Envi 6113. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6144. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Jeste li si glasali? Zatvoran glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 6106. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 6143. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 6114. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 6145. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 6116. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 6115. Tko je za? Protiv? suzdržani usvaja se. Amandman 6117. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 6118. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 6119. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 6102. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6104. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 6105. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amadman 6138. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 6107. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6108. Tko je za? Protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje, usvaja se. Amandman 6146. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 6141. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 6147. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. Amandman 6120 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6121 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6122 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6140 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 6139. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 6123. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 6148. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 6109. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 6110. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 6111. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 6112. Tko je za? protiv, suzdržani usvaja se. 6135. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 6136. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 6137. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 6149. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 6124. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6125. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6126. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6129. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 6127. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 6128. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 6131. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 6130 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6133 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6132 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6134 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6100 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6150 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo, pardon. Jeste li svi glasali? Zatvoram glasanje, usvaja se. 6101 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tu smo završili glasanje o proračunu. Budući sam bio izvjestitelj, zahvaljujem vam se. Prelazimo sada na e, glasanje o sljedećoj točki, a to su lekcije naučene iz e, nesreće u Mazurskoj s crvenim muljem. We start immediately with electronic vote. Odmah počinjemo elektroničkim e, glasanjem jer ćemo postaviti pitanje komisiji o glasanje. Aha, e, Hvala, drugo glasanje je o pitanju vijeću. Glasanje otvoreno. Ste li svi glasali? Glasanje zatvoreno. Usvaja se. S time je završeno glasanje za danas, pa možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je rasprava o lekcijama naučenim pet godina nakon nesreće s crvenim uljem u Mađarskoj. Pozivam e, sve kolege iz odbora koji žele otići sada iz dvorane da to naprave e, brzo kako bismo neometano mogli nastaviti s radom. imamo velik broj izvjestitelja, Međutim, neću krenuti na uobičajeni način. Najprije ću dati riječ e, kolegi Javoru iz redova zelenih koji je bio, dakle, e, klub zastupnika koji je prvi zatražio da se govori o tom pitanju. E, Magyarul fogok Hvala lijepa. Ja ću govoriti mađarski. Želim e, zahvaliti svim članovima odbora koji su e, podržali prijedlog da se povodom pete obljetnice ove katastrofe danas ova točka stavi na dnevni red. Ova katastrofa u Kolontaru bila je najteža e, industrijska nesreća sa lošim posljedicama za okoliš i e, bilo je deset e, žrtava. Ovaj problem, međutim, nije samo problem Mađarske. Evropske institucije da dale su veliku pozornost ovoj katastrofi neposredno nakon što se dogodila i e, iz toga su izvučene pouke e, koje utječu i na daljnje zakonodavne prijedloge e, u Europskoj uniji. Zašto je, da, je sada tako važno pogledati bilancu ove katastrofe nakon pet godina? Naravno da možemo reći da su poduzete mjere e, i u Mađarskoj, a i u okviru europskog zakonodavstva. Međutim, mora se također reći da su nakon katastrofe e, u e, krugovima eksperata se postavila brojna pitanja koja do dana današnjeg nisu, na koje nisu nađeni odgovori. Dakle, radi se o pitanjima gdje nisu postignuti nikakvi napred, nikakav napredak, ni nakon pet godina. Postavlja se pitanja, pitanje, ako ova katastrofa nije bila dovoljna da se E, usvoje e, zakoni u Europskoj uniji koji bi ovakve katastrofe u budućnosti spriječile, što se, što se onda treba dogoditi da bi e, se takvo, takvi zakoni usvoji i kako se takve katastrofe u budućnosti u Europskoj uniji ne bi mogle dogoditi. Slijedi, prvi zaključak koji možemo izvući je da je cijela zaštita od ekoloških katastrofa u Mađarskoj zapravo e, bila neuspješna. Dakle, nismo bili u stanju vidjeti znakove da je moguće da će doći do ovakve katastrofe. E, komisija e, a niti nova komisija nisu poklonile dovoljnu pažnju dokumentu koji je e, na ovu temu sastavljen. Dakle i druge e, institucije Europske unije i agencije koje su nadležne za e, nadzor nad okolišem a i Europski parlament je tu ima tu svoju ulogu u e, usvajanju novog zakonodavstva kako bi se spriječile buduće ovakve katastrofe. E, na rijeci Tisi u Mađarskoj 2010. došlo je do još jedne druge katastrofe i e, pouke koje smo izvukli je da poduzeća koja su bila kriva za ove katastrofe nisu bila u stanju e, preuzeti svoju odgovornost i platiti odštete, odnosno e, financirati sanacije e, nakon što se dogodila šteta. Dakle, ono što, je, što se mora uvesti je jamčenje, odnosno preuzimanje odgovornosti za ekološke štete, kako bi poduzeća koja snose odgovornost za takve katastrofe, dakle ta poduzeća bi morala jamčiti, odnosno njihov, morali bi imati e, osiguranja i njihova, njihove osiguravajuće kuće bi morale onda e, snositi e, štetu kako ne bi porezni obveznici bili ti koji na kraju snose troškove sanacije i, e, i isplate odšteta. Ono što se dogodilo u Kolontaru e, je jedan primjer toga da su stanovnici bili ti koji su zapravo platili cijenu. U praksi vidimo da nije dovoljno da se moraju stvoriti poticaj kako bi najbolje raspoložive tehnologije bile primijenjene, e, valjalo bi provjeriti praksu kako bi se ustanovilo i postiglo da industrija doista primjenjuje najbolje raspoložive tehnologije. Samo tako možemo izbjeći slične katastrofe u budućnosti. To nije samo problem Mađarske ili pojedinih zemalja, nego cijela Evropska unija e, mora e, tu djelovati. Želim zato zahvaliti članovima odbora koji su podržali prijedlog da se o ovom, e, ovoj temi raspravlja u Europskom parlamentu i da se komisiji uputi pitanje usmeno pitanje, tako da ćemo biti u mogućnosti ponovo e, raspravljati o ovoj temi i dobiti odgovor od komisije o ovim e, problemima. Hvala lijepa Javor. E, riječ dajem gospodinu Oldeniju. Hvala lijepa gospodine predsjedniče imamo svi mogućnost dobiti besplatnu lekciju na temelju ovog iskustva iz Mađarske. Ja ću nastaviti na svom maternjem jeziku mađarskom. Nemamo svaki dan takvu mogućnost. Prije svega želim zahvaliti kolegama, osobito kolegi Javoru e, za to što je e, pokrenuo ovo pitanje. Mislim da je ovo vrlo važno pitanje i da se o tome doista mora raspravljati. Mislim da ova tema neće imati za posljedicu daljnje napade na Mađarsku kao što smo već navikli e, proteklih tjedana. Ovo pitanje, ovo, ova tema je druge prirode i ovo je doista pitanje od e, značaja za cijelu Europsku uniju i ovaj slučaj koji se dogodio u Mađarskoj doista trebamo pomno e, prostudirati i izvući pouke bez nepotrebnih kritika upućenih Mađarskoj. Crveni mulj je u Mađarskoj postao pojam e, selo koje je bilo najviše pogođeno zove se Kolontar, broj e, žrtava e, je bio 11 mrtvih, ali bilo je i puno ozlijeđenih. Mađarski Mađarska nadzor, e, nadležna tijela su e, odradile svoj dio posla i cijela ova priča je e, sada primjer gospodin Javor je rekao nešto vrlo važno s čime se slažem dakle mi bismo sada mogli nismo bili u stanju realizirati načelo da e, odštetu, da odštetu, e, odnosno da štetu snosi e, poduzeće koje je skrivilo ovu katastrofu jer je ono bankrotiralo. To je mm, mm, neprihvatljivo, a još nešto što želim spomenuti je dakle da načelo da e, onaj koji je skrivio katastrofu plaća e, to načelo se tu nije moglo realizirati ali bilo je takvih slučajeva još jer poduzeća na kraju nisu bila u stanju platiti štetu ne samo u Mađarskoj nego i u drugim zemljama Europe, tako da su porezni obveznici morali snositi štetu. E, a drugi resursi nisu stali na raspolaganju. Tada je povjerenik e, također naglasio e, taj problem E, i tada je i gospodin Janoš upozorio na činjenicu da nema resursa, da resursi ne stoje na raspolaganju e, za takve slučajeve i tu moramo, e, doista moramo ostvariti napredak. I to mora biti i najvažniji dio našeg budućeg angažmana oko ovog pitanja. O, mi ćemo još govoriti i o otpadu e, koji nastaje u rudnicima, o tome ćemo uskoro imati raspravu. U vezi s tim vrlo je važno da ne dupliciramo naš rad jer u jednom širem kontekstu te dvije teme su naravno međusobno povezane. Dakle, bilo bi vrlo važno da ne dupliciramo naš rad. Ima tu dvije, tri točke koje je naglasio i gospodin Javor e, koje i ja želim podvući. Dakle, pitanje osiguranja e, je tu ključna riječ Znam da ćemo u siječnju imati još jednu priliku pozabaviti se ovom temom i tu ne samo Mađarska nego i druge zemlje članice moraju odraditi svoju domaću zadaću, e, ali potrebni su nam ne samo e, profesori nego i učenici. Hvala lijepa. Riječ ima Tibor Sani, e, klub zastupnika SID. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. mi iza sebe imamo vrlo intenzivnu i učinkovitu pripremnu fazu za ovu raspravu. Ja svima zahvaljujem na doprinosima, njihovim doprinosima. E, mi iz kluba zastupnika SID zadovoljni smo sadržajem ovog usmenog pitanja, također i sa nacrtom rezolucije koji je predložen. Vidljivo je da tu postoji E, jedno slaganje i da se svi slažemo da moramo poduzeti korake kako bismo e, ekološki aspekt e, rudarske industrije na odgovarajući način regulirali. Moraju se poduzeti koraci u smjeru pune primjene zakona, na primjer moraju se provoditi redovite inspekcije kako bi se e, i također procjena e, šteta nakon što se dogode takve katastrofe. E, naravno trebali bismo se suzdržati od upotrebe subjektivnih e, političkih adjektiva u ovim u našim E, tekstovima i trebamo se suzdržati od e, pohvala ili kritiziranja nekih pojedinih vlada. Jer e, ono što je potrebno su pravi prijedlozi od kojih će koristi imati naš okoliš. Prijedlozi koje smo već spomenuli, ali ja ću naglasiti važnost financijske transparentnosti i e, pojačanja uloge civilnog društva u ovakvim kriznim situacijama. Gospodine predsjedniče, e, taj posao još nije odrađen i zato pozivam sve vas da date svoj doprinos ovom radu kako bismo u ovom području postigli najbolje moguće rezultate. Hvala lijepa. Hvala vama. E, nemamo predstavnika kluba zastupnika ECR, ne znam da li je tu netko iz kluba zastupnika GUE NGL, je, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. E, ja govorim u ime svoje kolegice Kalenen koja nažalost danas nije e, nazočna. Želimo izraziti svoju sućut obiteljima žrtava ove užasne nesreće koja se dogodila u Mađarskoj prije pet godina. Ova nesreća kao i neke koje su se nedavno dogodile jasno pokazuju da je upravljanje otpadom e, u sektoru rudarstva da mora biti poboljšano. Implementacija relevantnog europskog zakonodavstva je e, bitna, ali potrebno je i popraviti to zakonodavstvo kako bi se zaštitio okoliš i naši građani. Potrebne su bolje kontrole, inspekcije, e, mjesta gdje se eksploatiraju e, dakle rudače i potrebne su bolje mjere zaštite okoliša. Mi također zahtijevamo bolju primjenu zakonodavstva ne zaboravljajući E, socijalnu, društvenu odgovornost poduzeća koji e, su uključeni u e, aktivnosti u sektoru rudarstva. Hvala lijepa. Hvala. Sada Nikola Briša. Hvala predsjedniče. Hvala predsjedniče. U potpunosti potpisujem ono što je rekao kolega Javor. Kada govorimo o lekcijama, iz ovoga moramo izvući lekcije kao i iz sličnih događaja. Vidi se da je Europska unija sasvim jasno odgovorna prije ove nesreće. Ona nije smatrala da je crveni mulj opasan, to nije nigdje stajalo u europskom zakonodavstvu. Osim toga, e, prilikom inspekcija vidimo da je bilo značajnih manjkavosti. Moramo se zapitati na koji način možemo spriječiti da dođe do takvih nesreća kao i nesreća slične vrste. Što iz toga možemo naučiti? Prije svega smatramo da moramo pridati važnost onome što nam kažu građani, jer građani nam u velikom broju signaliziraju da postoje mnoge moguće nesreće, čak e, puno opasnije od ovih ovdje mnogi zastupnici govore o tim pitanjima, ali ništa se ne događa. Čak i kolege iz mog kluba zastupnika su ustanovili da postoji analogni progući problem koji će možda mogao biti 25 puta gori od onoga što se dogodilo u Mađarskoj na jednom mjestu u Italiji, u Sardiniji svake godine e, u e, ognjenoj zemlji e, ima takvih problema. Evo, stalno se ukazuje mogućnost ovih problema, ali Europska unija ne radi ama baš ništa. Mi stalno o tome govorimo, ali bez posljedica. Tko na kraju plaća ceh? europski građani i to na tisuću različitih načina, zato što su izlođeni tim tvarima koje um, one čišćuju, dakle imaju zdravstvenih problema, zatim plaćaju ceh kada Europska unija ne izdvaja sredstva kako bi se problemi riješili, pa onda to plaćaju države članice, dakle opet plaćaju europski građani. I e, na kraju moram reći da bismo jednom zauvijek trebali intervenirati izbjeći da dođe do ovakvih nesreća te zajamčiti da se načelo da onaj koji onečišćuje mora platiti e, da se to očisti. Dakle, kako to možemo postići? Trebamo imati financijsko jamstvo koje će biti stvarno u slučaju nesreće. Nažalost, do toga nije došlo. Toga smo stalno svjedoci u svim našim zemljama. Jednostavno, političari daju određena odobrenja tvrtkama koje nakon toga se ustanovi da ako dođe do nesreće nemaju sredstava da to plate. A sve to ide na štetu naših građana. Hvala. Hvala. A sada gospodin Balco. Zahvaljujem. Cijenjeni članovi odbora, dopustite mi jednu osobnu napomenu. Kada se ova katastrofa dogodila, upravo je zasjedao Mađarski parlament. Članovi klubova zastupnika iz e, ove regije odmah su otputovali u pogođenu regiju kako bi na licu mjesta vidjeli što se dogodilo. Ovo što ću sada reći temelji se na prijedlozima tadašnjeg eh, predsjednika odbora za okoliš. Tužno je što pet godina nakon ove katastrofe još uvijek postavljamo pitanja komisiji i moramo poticati komisiju da eh, predloži eh, nove zakone, odnosno mjere. Mi smo zapravo skeptični hoće li se to dogoditi. Mađarski parlamentarni odbor je do sada bio jedini koji je <clears throat> išta tu poduzeo, pravosuđe ništa nije učinilo, jedna jedina sudska presuda je do sada donešena i još uvijek ima tih e, rezervoara koji su vrlo opasni. Ministar je obećao da se ovakva katastrofa nikad više neće dogoditi, ali stručnjaci su ustanovili da je e, to taj mulj vrlo E, opasan i da se ne smije dogoditi kontakt sa kožom, međutim njihov prijedlog je samo da se e, vodom opere e, koža u slučaju da do takvog kontakta ipak dođe. Odštete, isplate odšteta u buduće se ne bi trebale događati iz državne blagajne. E, međutim posljedice e, ovako loše posljedice nisu samo zbog manjkavog zakonodavstva još jedna uzrok tome je i e, liberalni kapitalizam koji mi sad u Mađarskoj imamo nakon tranzicije i E, iz toga proizlaze velike opasnosti za naš okoliš, ali i e, pokazuje se da ta poduzeća ne preuzimaju svoju društvenu odgovornost. Hvala, gospođo Dormano. Zahvaljujem. Katastrofa sa crvenim muljem ima dvije dimenzije i obje ih treba uzimati u obzir. Prva je jednostavno tehnički problem, tehnički nedostatak, pogreška koji je bio temelj, zbog toga je došlo do ispuštanja crvenog mulja, a kao drugo, ako želimo, ako zakonodavac želi poboljšati postojeće e, zakone, mora to učiniti tako da postroži sigurnosne zahtjeve i kod e, skladištenja i kod transporta. Dakle, ti propisi moraju imati oštrije specifikacije, moraju zadovoljavati i oštrije protokole i specifikacije. Također e, moramo imati na umu još jednu dimenziju, a to je u e, planiranju e, korištenja terena. Jednostavno, Europska unija ne može biti panaceja za sve kada god se pojavi neki problem da ga rješavamo uredbom Europske unije naša skupština vjeruje da moramo ili da bismo trebali dati niz preporuka kako riješiti probleme naročito u gusto naseljenim područjima. Unija se ne može uplitati odnosno djelovati u takvim lokalnim problemima, ali treba pomoći e, informiranju e, stanovnika na tom području. Također znamo da su u nekim državama članicama i propisi i zahtjevi u pogledu ovakvih situacija vrlo e, zastarjeli, e, pa e, bi i rad na tome bio bilo nešto što bi trebalo financirati iz to što se odnosi takako i na javni transport u gusto naseljenim područjima. Dakle, to bi svakako za cijelo to područje bila velika prednost. Gospodin Rigazi. E, zahvaljujem gospodine predsjedavajući, e, zahvaljujem i gospodinu Javoru što je potaknuo ovo pitanje Jedan je time dao priliku da se malo odmaknemo e, od problema i sa, sa distance pogledamo na probleme ovakvih industrijskih kapaciteta. Kao što je već rečeno, E, ovdje se e, kao važna tema e, nameće društvena odgovornost tvrtki, potreba za boljim inspekcijama i prije izdavanja dozvola, isto tako provjera likvidnosti tvrtki, jer što kada tvrtka ode u bankrot, tko onda to treba platiti, kao i u ovom slučaju to će biti građani. Dakle, trebamo imati nekoga tko će biti u prilici i ko će moći e, platiti i kompenzirati štetu kada dođe do ovakve katastrofe. E, u Francuskoj u Gardanu imamo tvornicu koja također e, dobiva aluminij iz boksita i znamo da se tu kao nus proizvod javlja crveni mulj. Koliko sam shvatila, u Mađarskoj e, imate spremnike za bazene u kojima e, to držite. E, isto tako postoje bazeni za radioaktivne tvari, dok u Francuskoj smo, mi, mi gradimo Au de de facto taj otpad završava u sredozemnom moru. E, pitam se zato ne bi li smo li trebali dati financijski poticaj i tu bi Unija mogla odigrati svoju ulogu. Dakle, ne bismo li trebali dati poticaj e, za rješavanje tog problema bez obzira da li se radi o nekom spremniku koji ima nepropusne zidove, dakle gdje zadržavate to ili u slučajevima kada e, dolazi do ispuštanja i kada ugrožavamo cijeli ekosustav sasvim je sigurno da uvijek imamo e, loš utjecaj i zagađenje. Dakle, sve se svodi na sam proces. Dakle, morali vi imati proces koji je usklađen, odnosno kompatibilan sa normalnim e, životom. Ako se to može, izvrsno, ali i u slučajevima kada se ne može, treba pomoći tvrtkama da to ipak osiguraju. Hvala. E, riječ ima gospodin Nađi. Thank you. Akkor akkor én is. Hvala lijepa. Ako dopustite, ja bih također govorio mađarski. Iako sam zapravo zastupnik e, Slovačke, ali u posljednje vrijeme imao sam prilike e, e, raditi u Slovačkom ministarstvu za zaštitu okoliša i to upravo u vrijeme kada se dogodila ova katastrofa. Slovačka je susjedna zemlja e, tako da je ova katastrofa imala direktan utjecaj i na raspoloženje u Slovačkoj. E, također onečišćenje rijeka je bilo i na dnevnom redu u Slovačkoj. E, tako da pozdravljam inicijativu da se na ovoj temi raspravlja barem u obliku usmenog pitanja komisiji. Naravno da moramo e, surađivati e, na rješavanju ovakvih problema i to nije nešto za čime se trebaju baviti samo pojedine zemlje članice. Troškovi koje ovakve katastrofe izazivaju su naravno ogromni i posljedice su užasne i nadilaze zapravo financijske mogućnosti eh, jednog poduzeća, a i manjih država članica. Kada se dogodila katastrofa u Kolontaru, mi smo u ime Slovačke eh, dali jedan prijedlog eh, u Višegradu na redovitom sastanku e, ministara u Višogradu i u okviru e, vijeća smo predložili jedan e, sustav koji bi bio primjenjiv na razini Europske unije i dobili smo zapravo usmenu podršku od komisije za taj naš prijedlog. Ne znam da li se među vremenu nešto dalje dogodilo na realizaciji tog našeg prijedloga moguće je postići napretke, dobar prijedlog, dobar primjer za to imamo u SAD-u gdje je utemeljen jedan e, super fond e, koji iz kojeg se onda e, povlače financijska sredstva nakon što se dogode ovakve katastrofe. Ono što je vrlo važno je da se ostaci toksičnih tvari iz starih katastrofa otklone, međutim za to nema financijskih mogućnosti u Europi, ne stoje sredstva na raspolaganju i zato bi bilo jako dobro kada bi stare zemlje članice e, tu financijski poduprle nove zemlje članice. Moramo se e, udružiti i e, osnovati jedan zajednički evropski fond za prevenciju Eh, ekoloških katastrofa i možemo slijediti primjer iz SAD-a kako bismo mogli učinkovito djelovati. Međutim, naravno da načelo da eh, štetu plaća onaj koji je eh, skrivio nesreću, da to načelo naravno moramo zadržati, moramo osmisliti jedan sustav koji bi međutim bio prihvatljiv i realističan i za realno prihvatljiv i za industriju, rudarsku i e, industriju, e, to također ne smijemo izgubiti iz vida. Ja molim da se prijedloge smo mi dali na vijeću još jednom e, pogleda. Hvala lijepa, sada ćemo čuti predstavnika komisije. Uh, Dakle, dajem riječ predstavniku komisije. Hvala, gospodine predsjedavajući. Komisija želi zahvaliti e, parlamentu e, na zanimanju koje općenito pokazuje za pitanja zaštite okoliša, a onda konkretno i za ovu mogućnost da pogledamo što smo naučili od, e, iz ove katastrofe. Da kako da će komisija parlamentu dati sve informacije kojima raspolažemo u pogledu nesreća, njezinim posljedicama, a isto tako i mjerama koje su poduzele uključene vlade. Također usmjeravamo pažnju na prijedloge za rješenja i da kako kada dođe do rješenja, odnosno do, isto tako kada dođe do usvajanja rezolucije, e, jednako tako ćemo i pratiti dalji e, razvoj e, u odnosu na konkretne prijedloge koje sada raspravlja politike. Što se tiče E, sadašnje e, pozicije komisije, ona se podudara sa stajalištima parlamenta u mnogim aspektima. Naime, naše je stajalište da e, trenutno dakle postojeći zakonodavni okvir je dovoljan ukoliko se dosljedno promjenjuje, dovoljan za sprječavanje ili svođenje na minimum katastrofa ovakve vrste da kako da je uvijek e, e, odgovornost za provedbu e, postojećih propisa uvijek na državama članicama. Komisija doduše bi mogla razmotriti poboljšavanje ovog zakonodavnog okvira kao što su to predložili neki zastupnici parlamenta. Međutim, ako želimo razmatrati bilo koju novu mjeru, moramo se uvjeriti da u prvom redu da se postojeći propisi odgovaraju odgovarajuće provode. U svakom slučaju, ja vam se, gospodine predsjedavajući svim zastupnicima, zahvaljujem još jednom što ste skrenuli pažnje na ovo pitanje i mi čekamo konačni e, prijedlog, e, odnosno konačnu verziju ovog prijedloga. Hvala. E, sada bih vas podsjetio na raspored koji imamo, odnosno na krajnji rok za podnošenje amandmana je danas u 6 sati poslije podne, dakle 22. rujna, a na plenarnoj će se, e, raspravljat će se o tome na plenarnoj sjednici u e, listopadu, prvoj plenarnoj sjednici u listopadu. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena gledišta sa Europskom komisijom i s predsjedništvom vijeća o postupku ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje te o e, VLTP-a u svijetu soglašenog postupka ispitivanja emisija e, osobnih i lakih vozila. Prvo dajem riječ komisiji kako bi nas upoznala sa stajalištem komisije o ovoj temi dakle o postupku ispitivanje e, emisija. Dajem riječi e, gospođi Joani Siskovski dakle, u ime komisije. Izvolite. Thank you very much. E. Hvala lijepo. Hvala vam što ste mi dali mogućnost da vam predstavim kakva je situacija sada s ovim paketom. Koristit ću se PowerPoint prezentacijom kako biste mogli na ekranu pratiti ono o čemu govorim. Prije nego što vam kažem kakva je sadašnja situacija e, s paketom i o čemu se trenutno raspravlja u komisiji, mislim da bi bilo dobro da vas ukratko posjetim na sam problem, te da vam kažem što se nalazi iza tog paketa. E, zašto ga imamo i e, na koji način e, se mi bavimo tim problemima i nakon toga ono što namjeravamo učiniti u sljedećih nekoliko tjedana i mjeseci. Kada govorimo o tom paketu, on se odnosi na kvalitetu zraka, na ograničenja, naroči, u državama članicama, naročito u e, urbanim područjima. Glavni razlog za to su i e, jesu e, ispušni plinovi automobila. A moram reći da kada gledamo na ograničenja emisija dušnog oksida NO2, dakle, e, da moramo gledati koliko je problem e, ozbiljan. Iz toga moramo završiti rad na direktivi što je prije moguće. E, znate da postoji za NOx ograničenja i dakle bilo je puno problema u samoj uredbi. Prvog rujna ustupio na snagu ograničenje Europa 6 za vozila i trebalo bi e, zahvaljujući tome ustanoviti, odnosno postoji jako velika razlika između toga i onoga što se stvarno događa i to je problem kojim se moramo pozabaviti razlika koja postoji između emisija prilikom stvarnih situacija vožnje i prilikom testiranja, odnosno pokusnih vožnji. Mi moramo sada analizirati kakva je situacija i e, posjećit se vjerojatno da je 2011. godine ustanovljena radna skupina koja je trebala analizirati kakve su stvarne emisije prilikom vožnje. I e, zato smo i dobili e, analizu dakle stvarnih e, emisija prilikom vožnje, dakle vožnje u stvarnim uvjetima. Postoji dva važna elementa u cijelom paketu. Prvi je na koji način se u stvarnim situacijama vožnje mogu mjeriti emisije. Zato postoji postupak mjerenja jer vozila su e, izvor e, mjerenja, odnosno predmet mjerenja koji se kreće treba dakle odrediti granice koje vozila ne bi smjela preći. To je zapravo drugi aspekt cijelog problema. Moramo vidjeti na koji način e, će to stupiti na snagu i što ćemo mi napraviti u budućnosti. Htjeli bismo početkom 2016. godine pokušati e, pratiti emisije i mjeriti u skladu s paketom iz svibnja ove godine. Drugo što namjeravamo učiniti je uspostavljanje ograničenja. Mi trenutno e, raspravljamo s državama članicama o kojim se e, ograničenjima radi koje se ne bi trebali preći. Dakle, na koliko se trebaju ograničiti emisije Imat ćemo dva sastanka ovaj i sljedeći mjesec. Nadamo se da ćemo na tim sastancima uspjeti postići dogovor o ograničenjima koje će biti dio paketa. Radi se o drugoj fazi, dio paketa koji koriste e, i to možete vidjeti na e, ovim e, slajdovima. Sljedeći dio paketa ćemo provoditi u e, drugom tromjeseću sljedeće godine. Govorit će se e, o e, brojevima vozila koja će se testirati i o ograničenjima koja će se uspostaviti, te krajem 2016. godine želimo donijeti posljednji dio uredbe koji govore o testovima E, usklađivanja, odnosno konformiteta. Nadamo se dakle da će se drugi paket usvojiti do kraja godine. Kako mi vidimo provedbu tog paketa? Konačne e, gornje granice su one koje određuje zakonodavac. Ne mogu se dakle raspravljati o njima, ali mi sada razmišljamo o uvođenju zapravo nekih e, srednjih ograničenja u skladu i svjetlu onoga što sada imamo na tržištu. A vjerojatno će se ograničenja uvoditi u dvije faze. Međutim, obje faze bit će objedinjene u istoj uredbi. S jedne strane postoji potreba da se ispuni zahtjevi iz e, zakonskih propisa, a s druge strane treba uzeti u obzir kakvo opterećenje to stavlja automobilskoj industriji. Prema tome moramo pronaći ravnotežu između ta e, dva cilja e, odnosno ta dva elementa. Nadamo se da ćemo do kraja godine postići dogovor državama članicama o definiciji tih ograničenja. To je bilo, dakle, par e, uvodnih riječi s moje strane. Biće mi drago odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa. E, sada dajem riječ gospodinu Filipovu koji je e, šef odjela u općoj upravi za klimu. Hvala baš kao i e, kolegica i ja ću vam pokazati nekoliko slanova. Za početak ću vas posjetiti kakva je situacija sada. Mjerenje ugljičnog dioksida e, za e, automobile i kamionete prilično je staro jer je iz 70. godina. Mi želimo uvesti postupak VLTP koji će na e, više realističan način prikazivati i potrošnju goriva i emisiju ugljičnog dioksida. E, kada smo 2002. uveli ograničenja ugljičnog dioksida za kamionete, tražilo se odmah da se nešto napravi u postupku VLTP-a. S kolegama eh, iz opće uprave GROW pokušavamo dakle, da se to uvede 2017. Eh, godine za kamionete, a godinu dana kasnije za, sva, za sve automobile. Oni koji su upoznati i pratili su situaciju na ovom području u posljednje dvije godine znaju o kakvom se izazovu radi jer E, sa emisije ugljičnog dioksida e, predviđene u periodu od sada do 2021. godine, a e, i to, i to predstavlja jedan ciklus, a mi odjedanput uvodimo usred ciklusa VLTP mjerenja i znate da će to, mislim to je jasna činjenica, pokazati više emisije ugljičnog dioksida. I zapravo problem je kako da to provučemo kroz sadašnje zakonodavstvo. U e, lanjskoj uredbi postoje dvije uvodne odredbe koje o tome govore, a to je usporedna, e, usporedna zahtjevnost kojim se kaže da se e, traži da to naprave e, proizvođači automobila, a između NDC i VLTP e, a e, dakle da dva da ciklusa testiranja, da se oni e, mogu međusobno proučiti, odnosno se može proučiti kako se odnose jedan prema drugom. I to upravo radimo u posljednje dvije godine. Tehnički gledano, vrlo je složeno. Ne samo stručnjaci Europske komisije i zajedničkog istraživačkog centra rade na tome, već nam uvelike pomažu predstavnici tog industrijskog sektora, državne tijela kao i nevladine organizacije koji zaista pokušavaju e, pratiti da se sve odvija na ispravan način. Dakle, jako smo usnapredovali po e, pitanju studije korelacija i e, VLTP postupak morat će se uklopiti u NDC postupak. Mi smo u srpnju objavili e, način na koji će se određivati korelacija do kojeg smo došli. Vjerojatno ćemo ga još malo iznijansirati, ali e, u osnovi smo ga izradili. I moramo dakle to napraviti i uklopiti na osnovi postojećeg e, propisa za automobile i kamionete po pitanju emisija CO2. Kada se bude radilo o donošenju zakona o pojedinim odobravanjima tipova, mi e, moramo raditi u skladu s kolegama iz druge opće uprave s kojim surađujemo na ovom pitanju. Sa stanovišta opće uprave iz koje ja dolazim, dakle o klimi, E, mi e, moramo e, napraviti plan za metodologiju koji će trebati usvojiti države članice. Međutim, kada provedbeni akt bude donesen, komisija će ga primjenjivati putem delegiranog akta i to u formi aneksa E, regulativi koja se odnosi na emisije ugljičnog dioksida za automobile i kamionete. Ne želim sada smanjivati e, razinu složenosti i problema, jer zaista se radi o vrlo složenom postupku. Zahvaljujem se kolegama iz druge opće uprave i rado ću saslušati i odgovoriti na pitanja koje će članovi ovog odbora eventualno imati. Hvala lijepa. E, možemo sada dati riječ predstavniku sadašnjeg predsjedništva vijeća, gospodinu Kristofu Kansenu iz Luksemburga. Hvala lijepa. Srdačno pozdravljam sve prisutne. Ja bih vas htio obavijestiti dokle sve u vijeću došlo na radu E, na e, ovoj direktivi o smanjenju emisija e, što se tiče vozila na cestama. Ja sada govorim isključivo u ime Luksemburškog predsjedništva. U radnoj skupini se za vrijeme talijanskog i latvijskog predsjedništva predložen kompromis. I do sada se raspravljalo o tome s odborom IMKO i s odborom TRAN. E, mi smo e, primili k nanju ono što je Europski parlament e, naznačio vezano za sama goriva. Što se tiče donošenja ograničenja putem e, delegiranih akata e, nama, e, mi smo također primjeli na znanje da parlament želi redovni zakonodavni postupak na tom planu. Moramo također proučiti kakav utjecaj mogu imati stvarne emisije u stvarnim uvjetima vožnje i htjeli bismo da odbor o motornim vozilima koji predstavlja države članice i kojim predsjedava komisija se sastanu. On će se sastati sljedećeg tjedna i mi čekamo rezultate onoga što će oni donijeti jer ćemo samo na osnovu toga moći nastaviti dalje s radom. A 23. rujna će komisija glasati E, glasat će se o izvješću gospodina Desa i čekamo da e, dobijemo informacije o tome prije nego što prosimo s danjim radom. Hvala lijepa. Velik broj kolega se javio za riječ, najprije kao Heinz Florenc. Hvala lijepa. Najprije želim zahvaliti e, predstavnicima komisije. Ja ovu temu pratim već nekoliko godina i znam da je ovo vrlo teško i komplicirano. E, vi to niste baš jasno e, rekli, ali naravno da tu postoji cijeli niz problema, odnosno klopki koje su razni dionici <clears throat> ugradili u cijele u, u, ove procedure. E, predstavniku Luksemburga želim reći ja jako cijenim vašu zemlju i razumijem da vi ovdje zastupate poziciju Luksemburga, ali to nije vaš posao, vaš posao je da govorite o, u ime vijeća, a upravo tu i leži problem, radi se o zemljama koje su proizvođači automobila. Samo u mojoj zemlji se svakodnevno prijavljuje 8000 novih automobila. Dakle, razumljivo je da ne želimo tolerantnije, ciljane vrijednosti nego strožije jer radi se o zdravlju naših građana. A kako ja zapravo nisam e, socijalni e, političar, govorit ću o troškovima. E, imali smo doista cirkus kada smo govorili o tome da treba smanjiti ciljene vrijednosti, govorilo se o tome da će onda automobil postati preskup. E, to su bile doista gluposti. Međutim, naravno da smo te dodatne troškove vrlo lako e, da smo taj problem vrlo lako riješili. Dakle, stotine lobista e, rade i intenzivno se angažiraju na ovom području, međutim mi ne smijemo dopustiti da oni, odnosno automobilska industrija da uništi ovaj naš, e, ovo naše nastojanje. Dakle, strožije ciljene vrijednosti, e, e, to je ono što ovaj parlament očekuje. A kad kažete da kada spominjete delegirane akte, mi ih zapravo ne volimo baš previše. Poznajem neke kolege u ovom parlamentu koji su se intenzivno bavili time tako da su e, vijeće i komisija morali zapravo e, korigirati i odustati od nekih e, stvari iz tih delegiranih akata. Dakle, e, ja se nadam da ćemo uspjeti postići naše ciljeve i da ćemo u budućnosti na cestama imati e, vozila koja imaju manje emisije. Hvala lijepa. Ja ću, sljedeći govornik gospodin Grote, ja ću također govoriti o e, vozilima sa nižim emisijama, međutim nigdje se ne laže i ne vara više nego kada je riječ o ovome kada smo e, govorili o vozilima kategorije Euro 5 i Euro 6, svaki put smo vodili e, velike bitke i svaki put smo morali jako e, dobro paziti kako bismo uspjeli postići da ostanemo kod strogih ciljenih vrijednosti. Neprije se radi o tome da općine nisu u stanju e, realizirati e, ciljene vrijednosti, e, i tu se onda primjenjuju različiti trikovi, a u prvom redu u fazi ciklusa, ispitnih ciklusa, razno razni trikovi su u pitanju. Dakle, što se e, tiče i zaštite potrošača, dakle ljudi koji kupuju automobile, e, moramo postići da se prestane sa tim razno raznim e, trikovima. Što se tiče delegiranih akata, e, mi ćemo ih vrlo pomno proučiti i apsolutno ćemo strogo voditi računa o tome da se tu ne provuku raznorazni trikovi. Mi smo tu vrlo, vrlo oprezni i osjetljivi i vrlo pomno promatramo što, kako se dalje razvija situacija. E, e također se radi i o tome kako ćemo u buduće e, promatrati e, električna vozila na električni pogon E, tu postoje razlike između različitih e, zemalja članica, velike su razlike između Švedske i Poljske na primjer i e, zapravo ta vozila često imaju veće emisije nego klasična vozila na pogonjena klasičnim gorivima. Dakle, moramo postići jedan e, razuman instrumentari i razumne ispitne cikluse kojih će se industrija i pridržavati e, kako ne bi došlo do odstupanja od 20-30% koja su danas uobičajena. Dakle, e, da bi se postigle vrijednosti koje stoje u opisima vozila mora se vrlo, vrlo e, nježno voziti, to sa realnim uvjetima vožnje nema nikakve veze. Thank you. Um, thank you for the presentations. Uh, my interest in this um, Hvala dakle, na izlaganjima. Ono što mene e, zanima, s obzirom da sam izvjestiteljica za e, direktivu once i rad na toj direktivi je veoma važan. E, sjećam se onog prvo neformalne prezentacije koje je pripremila komisija i tamo je bilo nekih slajdova o usklađenosti, odnosno sukladnosti u odnosu na euro 4 i euro 5, a onda smo počeli govoriti o euro 6 i u svakoj od tih prilika, čak i ranije, jasno se podrazumijevalo da postoji velika razlika između onoga e, što imamo u realnosti s jedne strane i onoga što se očekuje u ispitnoj proceduri o kojoj govorimo. I ja pri tome nikad nisam mogla e, razumjeti kako možemo dozvoljavati i to tako kroz godine i desetljeća da nemamo tu sukladnost. Isto sam se uvijek pitala šta u vezi s time poduzeti. Ja se sad tu neću dozvoliti da krivim ovog ili onoga, no e, znam da smo susredotočili više na ugljik i na e, čestice, dakle na taj tip zagađivača. U svakom slučaju ove tema kojom se moramo baviti, a teme e, koje ja imam pred sobom kad se bavim direktirom NEC-a e, ima veze sa nizom općina u cijeloj Europi koje su spremne poduzeti. Sad ne govorim samo o istočnom donu, dakle, dakle ja dolazim, nego niz općina koje imaju ambiciozne planove i istinski žele e, poboljšati e, javno zdravstvo, odnosno situaciju sa zdravljem e, stanovništva. E, oni si ne žele, e, one zapravo ponekad moraju sami odlučivati što se može dozvoliti, koji auto da ili ne, a radije bi se tu oslonili na e, europska propisa, na Euro 6. No, dakle, svi zapravo znamo u čemu je problem, to je problem koji već predugo postoji, a postavlja se pitanje kako postupiti što sada možemo učiniti. Mene bi doista zanimalo i htjela bih da recimo u direktivi e, pazimo kakve ćemo plafone postavljati, dakle da imamo jednu ravnotežu između onoga što je poželjno i onoga što je realno e, i pri tome moramo jasno znati o kojim rokovima govorimo. Ne možemo sada razmišljati o 2019 a da pritome ne tražimo punu sukladnost. Dakle, ako razmišljamo o onim e, faktorima koje se predlaže. Jednostavno mislim da takva situacija nije dovoljno dobra i mislim da ova naša rasprava i naš odbor mora poslati jasni signal kako tražimo od komisije da u pogledu e, razina e, sukladnosti, dakle dok se to ne postigne, da ne usvaja ono što e, gura industrija. Ja, ja vjerujem naime da, da industrija zapravo može postići ono i zadovoljiti ono što tražimo, samo ih se treba potaknuti da naprave to što prije. E, možemo e, dakle razmitrati o faktorima sukladnosti kroz jednu fazu od godinu i pol dana. Ja znam da se u komisiji vrlo intenzivno radi na tome, imam kontakte s ljudima, ali zamolio bi da svejedno se jače na tome inzistira. Hvala. Hvala, gospodin Gerbandi. Hvala, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem komisiji na onom prvom izla, uvodnom izlaganju. Ja bih prvo nešto konstatirao, a to je da mi, odnosno 5 milijuna e, građana Europske unije e, je prevareno, da ih se vara već godinama tim ispitivanjem emisija. I kad ste u poziciji da vas se tako dugo vara, e, onda je vaš zadatak, odnosno naš zadatak da to promijenimo i da uvedemo E, ispitivanje emisija u stvarnim uvjetima vožnje i to što je prije moguće. Što se tiče e, rasporeda i rokova, mislim da mi zapravo više nemamo šta učiniti jer smo, e, jer ćemo vrlo brzo doći u tu situaciju da će električna vozila preuzeti e, realnost. U tom smislu mislim da moramo biti ambiciozni. I Neću sada ponavljati ono što su već rekle kolege. U potpunosti se slažem sa dosadašnjim izlaganjima, no imao bih dva pitanja za komisiju. Prvo je, zašto e, je opća uprava za razvoj ona koja vodi ovu temu? Ja to zapravo ne razumijem. Kad pogledam na njihovu internetsku stranicu, onda vidim da, njiho, njihova početna e, rečenica, uvodna rečenica e, radimo na rastu, dakle djelujemo u svrhu rasta, a ovdje se zapravo radi e, o nečemu drugome, dakle nama trebaju realni uvjeti. Ne znam zašto opća uprava, glavna uprava za okoliš ne radi na tome i ne gura E, uvođenju ovakvih ispitivanja. Možda bi nam je to komisija mogla objasniti to njihovu internu podjelu rada. Drugo je moje pitanje, e, drugo se odnosi naime na razine emisija i e, dizelska vozila. Kada, prema izvještaju od tehničkog odbora mislim da dakle ja bih pitao koristite li vi u svojim procjenama iste brojke i koji vam je cilj e, da li želite zapravo svesti ova kršenja na nulu ili vam to uopće nije cilj. Naime, po mom mišljenju to mora biti naš cilj, odnosno jedini cilj e, koji tu ima smisla, dakle da svedemo kršenja na nulu i da zaustavimo ova lažna ispitivanja. Hvala lijepa, riječ ima Bajs Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem predstavnicima komisije što su objasnili gdje se nalazimo trenutno u ovoj proceduri, što možemo očekivati i o čemu još trebamo raspravljati. <clears throat> Već iz dosadašnjih izlaganja je jasno da e, je pred parlamentom jedan vrlo važan proces i mi vrlo kritično pratimo e, razvoj situacije E, vrlo, je, e, vrlo mi je drago što sam čuo i od kolega iz e, redova Pučana da smo svi u tome složni. Njemačka je velika zemlja i ja to sve razumijem, ali jasno je da moramo odbiti e, rezultate pregovora ako budu loši. Pomalo je šokantno vidjeti da automobilska industrija iz godine u godinu pokušava sniziti standarde. mi znamo kakva je bitka prethodila e, sadašnje, sadašnjom zakonodavstvu, e, međutim znamo i kako loše funkcioniraju ispitni ciklusi E, i sada naravno automobilska industrija traži dovoljno vremena za implementaciju jer sve to teško i komplicirano naravno da oni traže da to traže međutim mi moramo biti vrlo strogi e, i e, ne previše propustljivi u tome koliko ćemo im vremena dati. ono što želim reći je nekoliko važnih stvari. Najprije što se tiče dušičnih oksida tu postoje različiti faktori, ali molim vas objasnite mi kako e, mogu te faktore e, sukladnosti e, promatrati drugčije nego kao pokušaj snižavanja standarda. Naš zahtjev je bio jasan i to 80. To je, međutim, ako imate ciljeve sukladnosti, to znači da vi zapravo dopuštate veće emisije vozila. To znači vi oslabljujete naše zakonodavstvo i taj proces po mom mišljenju je vrlo sumnjiv. Dakle, ako se razgovara o faktorima sukladnosti, onda bih ja pretpostavio da ćemo e, nastojati da rokovi budu što kraći i da e, sukladnost e, bude takva da se ciljani, ciljene vrijednosti ograničenja postignu što prije. Dakle, pitanje komisiji o kakvim faktorima sukladnosti razmišljate trenutno i gdje je tome kraj. Znam da automobilska industrija razmišlja tu o faktorima 2,75 što je trostruko veće od vrijednosti o kojoj smo se mi dogovorili, a oni također žele i produljiti rokove za mnogo, mnogo godina. Tako da me zanima e, hoće li ti rokovi biti e, kratki, hoćemo li se e, za najviše četiri godine približiti faktoru jedan Eh, ili ti faktor, taj faktor možda neće biti veći od 1,5. Dakle, želim čuti od predstavnika komisije je li to smjer kojim kane krenuti. I drugo pitanje je, eh, počeli ste time što ste rekli da već sadašnje E, vrijednosti kad je riječ o dušnim e, oksidima su e, se nadilaze. Naravno, ako se dopuštaju veće granične vrijednosti, onda to rezultira većim emisijama. Možete li, molim vas, objasniti koliko će više zemalja biti na vašem popisu ako još dulje budete prihvaćali ove prijelazne periode, odnosno faktore E, sukladnosti. Dakle, zanima me kada ćemo stići do faktora 1. E, a što, toliko o dizelu i dušičnim oksidima. A sada što se tiče e, ugljičnog dioksida. Usporediva strogost. Da, ja shvaćam ako prelazite sa starih ispitnih ciklusa na nove, onda je tu potrebna neka usporedba, odnosno potrebna je studija korelacije E, toliko sam vas mogao slijediti, ali moje pitanje je naravno e, koju vrstu faktora vi uključujete u ove studije korelacije, jer ono jer što je zapravo e, pošten faktor korelacije između starih i novih ispitnih ciklusa, dakle što bi tu bila jedna poštena fleksibilnost, a gdje jednostavno kopirate glupe stvari koje su bile dopuštene u starim ispitnim ciklusima, a neće više biti dopuštene u novim. E, dakle, kroz ovu studiju korelacije vi tu uključujete iste gluposti, ali samo e, ovaj put unutar u okviru studije korelacije. Ja ne želim da se e, tu upotrebljavaju neke E, neki, neke stvari kao što su na primjer e, vanjsko punjenje e, akumulatora i slično. Dakle, da se prenose stvari, glupe stvari iz starih ispitnih ciklusa u nove, odnosno u ove studije korelacije. Također, ono što je također važno, od 2025 kada e, se budu primjenjivali novi standardi, e, nadam se da ćemo tada prestati sa tim e, uspoređivanjima i sa tim usporednom strogošću, nego da ćemo od 2025. kad budemo govorili o novim ciljevima, da se to temelji samo na novim ispitnim ciklusima, a ne na, na starim greškama iz prošlosti. <clears throat> Također pozivam komisiju da uzme u obzir da e, se za e, da li se za ove da se za super kredite dopuštaju e, stari ispitni ciklusi ili samo novi. Ja se nadam da ćemo tu dobiti jasan odgovor. Kao što ste već čuli, parlament će tu biti vrlo, vrlo kritičan. Hvala lijepa. Sada gospodin, gospođa Dorlano ima riječ. Hvala lijepo i ja se želim zahvaliti predstavnicima komisije na ovome što su nam rekli. Ovaj novi postupak usklađivanja će omogućiti da imamo nove ograničenja i veću transparentnost, što je jako dobro. Ipak, želim se koncentrirati na jedno, a to je prilagodba e, automobilskog sektora i tu je načinjeno velik broj studija. S druge strane, udruge potrošača ponekada previše naglažavaju da se testovima može manipulirati. Imam dva pitanja. Ima li komisija mogućnost da e, utječu a proizvođači automobila na ciljeve iz 20, 2020. godine i isto tako kako stoje na tom planu e, ka i je li se o tome govorilo e, s prilikom pregovora o TTIP-u s američkim e, proizvođačima automobila. A s druge strane, kako možemo e, sačuvati na dugi rok a europske vrijednosti na tom planu? Hvala. Hvala lijepo, gospođo Sevi. Um, Hvala lijepa. Ja se zaista jako slažem s onim što je rekao kolega iz redova zelenih kao i druge kolege koji su e, prilično e, skeptični prilikom e, svih ovih propisa. Zagađivanje je veliko u urbanim središtima, govori se o 3% i znamo koliko ljudi prerano umre zbog onečišćenja zraka. I e, znamo kakvi su troškovi toga i kakvi su troškovi vezani za liječenje, dakle za cijeli sanitarni aspekt. Dakle, to bi trebalo biti zapravo jako, jako važno prilikom e, donošenja zakona i sljedećih koraka vrlo je odsudno da pravila koje mi određujemo na teoretskom planu i koje se odnose na ljudsko zdravlje, dakle odsudno je da e, se one kasnije podvrknu provjerama, a inspekciju e, i kontrole inspekcije trebala bi vršiti Europska komisija. fleksibilnost i distorzija koju ono izaziva i o tome smo malo prije govorili, e, koja se odnosi dakle na e, industriju i na onečišćenje, e, to je e, zapravo dovelo do čitavog niza pokazatelja. Ne smijem sada ponavljati sve ono što je rečeno o novim nadzornim mehanizmima e, za onečišćivače bilo CO2, bilo druge onečišćivače. Ono što mene brine i jest e, želja da automobilska industrija uvede elemente fleksibilnosti. Kada govorimo o usklađivanju cilja i novih kriterija, nije moguće da dopustimo da e, se e, smanje maksimalno ograničenje emisija. Postoji još jedan element koji treba naglasiti. Pod kozna zna koji put ušli smo u postupak u kojem su sudonositelja zakona oni koji ne mogu, e, ili možda moram biti preciznija, Europski parlament je po tko zna koji puta spriječen da na aktivan način sudjeluje u reviziji ovih propisa da ne može ga sada igrati i mislim da Europski parlament mora igrati važniju ulogu u ime e, političke stranke koje pripadam pokreta pet zvijezdica e, želim tražiti da ciljevi e, za 2020. godinu 90 5 grama CO2, da, dakle da se to e, počne primjenjivati. A e, da se što se tiče e, dušikovih oksida e, primjenjuju ono što se e, traži do 2019. godine. A isto tako za 2020. godinu tražim da se počne primjenjivati sve za one onečišćivače kako je to predviđeno. Hvala gospodin Ivo belati Hvala lijepa. E, Biću vrlo kratak E, nakon svih ovih intervencija. Zahvaljujem predstavnicima komisije i vijeća na njihovim uvodnim izlaganjima. Imam neka vrlo konkretna i precizna pitanja. Kao prvo što se tiče jaza između s jedne strane e, emisija u starim uvjetima vožnje i e, ovih u ispitnim ciklusima, taj jaz se povećao E, i danas iznosi 40%. Dakle, da li komisija može potvrditi da je ta brojka točna? Drugo pitanje e, što se tiče VLTP-a i takozvanih e, fleksibilnosti, a ja tu citiram iz istog dokumenta, može li komisija odgovoriti na točan identitet identitet tih fleksibilnosti, jer te će fleksibilnost naravno imati e, posljedice, odnosno e, svoje učinke, e, a to me zanima u vezi sa našim zakonodavnim ciljevima. Nadalje što se tiče dušičnih oksida, znamo da su o to najštetniji faktori i da imaju štetne posljedice za ljudsko zdravlje E, mi možemo razumjeti da su potrebni tu prijelazi periodi, ali kao što je Julie Gerling već pitala, koji će tu faktor sukladnosti komisija konkretno zapravo predložiti, hoće li to biti jedan i pol ili više i da li komisija može jamčiti da će e, zakonodavne ciljane vrijednosti e, da neće biti razvodnjene. I posljednje pitanje, hoće li da li komisija može potvrditi da će e, ispitni ciklusi u e, stvarnim uvjetima vožnje reducirati, da će uključiti i smanjenje e, ne, čestica. Hvala lijepa, a sada riječ ima gospođa Dali. Hvala lijepa. Dopustite da zahvalim predstavnicima komisije i vijeća na njihovim uvodnim izlaganjima. Ja bih također, e, kao i moji drugi kolege, htjela naglasiti koliko ovaj parlament i članovi ovog odbora nisu spremni prihvatiti razvodnjenu verziju onoga što već imamo. Mislim da je to poruka koja mora dopreti i do vijeća i do komisije, jer mi zapravo ovdje raspravljamo o učinku na zdravlje naših građana i ako tu prihvatimo bilo što što je manje od zdravlja naših građana onda e, to nije prihvatljivo. Imam nekoliko pitanja uglavnom za komisiju. <clears throat> E, to su već i drugi kolege pitali, ali i ja želim naglasiti jer doista me zanimaju odgovori na ta pitanja. E, jer me zanima što će nam se prezentirati. Ako komisija e, uvodi te faktore sukladnosti, može li nam komisija precizno e, odgovoriti koji će to biti faktori i, u, i kakve faze primjene zapravo predviđa jer e, tu se radi zapravo o oslabljivanju e, prvotnog prijedloga. Drugo pitanje, ako komisija e, kani prihvatiti faktore koji su viši od jedan, kako će se komisija pobrinuti za situaciju da e, su općine i gradovi e, da će biti obvezni e, ispuniti postavljene ciljeve. Treće pitanje, mi imamo konkretne ciljane vrijednosti, ali vrlo slabe ispitne cikluse. Kako komisija može učinkovito osigurati da na kraju E, ne dođemo u situaciju gdje ćemo imati snažne ispitne cikluse, ali slabe ciljane vrijednosti. I moje krajnje pitanje da li komisija ima e, konkretne planove za e, reformiranje ispitnih ciklusa u ra, realnim uvjetima vožnje i ako da kako oni izgledaju. Hvala ju. Riječ ima gospođa sender Hvala predsjedavajući i ja bih e, ponovila, e, odnosno nastavila odnosno na ono što je rekao moj kolega Matešede, a isto tako naime čuli smo već od predstavnika komisije kako je situacija, on je to objasnio, znamo da je u toku koordinacija u pogledu ove teme i mislim da je važno da u ovom času vidimo gdje smo analizirali smo situaciju s emisijama u raznim e, situacijama i mm, možemo konstatirati da ta situacija sad jednostavno nije dobra, a da kako da moramo e, razmišljati uvijek o stvarnom svijetu, sliku realnosti ne dobivamo iz dokumenta. Pitala bih zato komisiju, e, mislite li da možete dobiti neku sigurnu sliku, odnosno sliku usklađenu s realnošću u pogledu emisija, u pogledu količina. Mi možemo staviti na papir što god želimo, no znamo da u realnosti imamo s jedne strane industriju s kojom moramo e, postići e, neki dogovor, e, a s druge strane ono što želimo. Da kako da je dogovaranje s industrijom teško. Pitala bih zato komisiju kakav raspored, kakve rokove imaju na umu i kada misle da bismo mogli ostvariti ostvariti te ambiciozne ciljeve. Naime, očito je da i naši građani e, su sve zahtjevni. E, jasno je da moramo imati što manje zagađenje e, od naših vozila, no istovremeno građani moraju si moći priuštiti osobne automobile. Jasno je da nam treba dogovor svih uključenih E, provodit ćemo i dalje usporedbe, neke to rade znanstvenici, to rade ljudi u akademskom svijetu, no rekla bih da je najvažnije, i tu se slažem s onima koji su ustvrdili da smo ostvarili li napredak. E, dakle, e, situacija će se dalje razvijati, imamo sve više i bicikala koje ljudi koriste, no to će se možda više dopasti onim siromašnijima, ne nužno svima. Moramo imati na umu što industrija može učiniti. Ekonomski faktori su također uvijek e, važni i moramo pokušati nekako sve to uskladiti, e, ostvariti neki dogovor i važno je i da ovaj odbor bude svjestan svih potreba koje su ovdje u igre. Ja čestitam svima na dosad obavljenom poslu. No, pitam se ko će dalje raditi na tome. Ne može to samo biti u laboratorijima, na svučilišta, moramo doći do vrijednosti koje su realne, koje možemo provoditi. Molim vas da se svi potrude da dođe do nekog e, dogovora, e, da nadjeđemo razne, razne pritiske na koje nailazimo. Dakle, treba nam odluka i to odluka koja će biti prihvatljiva. čini mi se da će to biti ravno čudu ako to postignemo, ali ja eto, nadam se da ipak možemo. Tako da ima mnogo problema o kojima treba e, razmišljati. Hvala, sada e, zaključujem listu govornika. Posljednji je govornik. Dans. E, hvala vam, gospodine predsjedavajući. Mnogi već govorili i složili smo se u pogledu onoga šta želimo postići. Uveren sam da e, je komisija uočila tu jednoglasnost. E, danas sam se vozio iz autobusa na kojem je pisalo Euro 5, e, a u jednom času je iz auspuha izletio zeleni list i ja sam promptno reagirao. E, komisija je ovdje nekako e, sa nekakvim uvjerenjem govorila jer već e, dugo slušamo kako je e, e, kako su današnje granice sigurne. Znamo da imamo situaciju u istočnom Londonu gdje je to sve provedeno. Međutim, mnogi, naročito mladi ljudi, reagiraju jer smatraju da se postavljeni uvjeti, posljednje granice ne ostvaruju i mislim da to moramo ispraviti između ostaloga iz točke gledanja gledišta e, povjerenja e, potrošača e, i nadam se da zato da ćemo to postići našim prijedlogom jer ovo nam je jedinstvena prilika da to učinimo, odnosno da ispravimo situaciju. Hvala. Sada ćemo dati priliku, mogućnost komisiji da odgovori na ovaj velik broj pitanja koja su postavljena. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala svima na postavljenim pitanjima i na komentarima. Pokušat ću pitanja nekako e, povezati, e, kombinirati jer uglavnom se govorilo e, o faktorima usklađenosti, a da ću Peter onda da kaže nešto o VLTP-u. Dakle, pitanje nadležnosti. Mislim da je netko pitao zašto na ovome radi glavna uprava Growth. E, pa nadam se da ne dovodite u pitanje e, kompetentnost kolega u mom odjelu i isto tako se nadam da nećete biti razočarani e, našim prijedlogom. E, razlog zašto smo mi u ovo uključeni, odnosno zašto smo za to nadležni, je taj što su dosadašnja rješenja sve temeljila na zakonskim rješenjima kakvima mi e, radimo i dakle tu e, odobravamo nova ispitivanja koja će nam omogućiti dakle da e, mjerimo emisije. Dakle mi sasvim sigurno možete biti uvjereni dakle surađujemo blisko sa kolegama u upravi za okoliš i evo sad ću kolegi prepustiti da odgovori na neka od vaših pitanja. Dakle apsolutno smo usklađeni u svom radu i svi dijelimo iste ciljeve. A sada e, što se tiče samog tog cilja, e, htjela bih vrlo jasno reći da želimo osigurati punu usklađenost sa ograničenjima iz Euro 6. To se uopće ne dovodi u pitanje, dakle u, u tom smjeru e, je sav naš rad. E, nekoliko e, se komentara odnosilo na našu namjeru e, u pogledu faktora, odnosno što namjeravamo predložiti. Dakle, krajnji faktor je jedan. U drugi paket ćemo uvoditi kroz dva koraka i cilj drugog koraka je jedan. Tu nema nikak nekih nedoumica. E, sada vrlo intenzivno, e, međutim, raspravljamo sa državama članicama o tome koji će biti e, faktor usklađenosti u međuvremenu, dakle neki prijelazni faktor. Tu vam sad ne mogu jasno reći kamo ćemo stići. Mi slušamo vrlo različite glasove iz država članica od industrije trećih strana i pokušavamo doći do nekog kompromisa postavljeno pitanje e, e, e, bilo da li će doći do prekoračenja onoga što je u zakonima. Ja mislim da tu mnogo ovisi o načinima, metodama mjerenja. Dakle, mi obično uzimamo mjere iz Euro 6 kada govorimo o tome da nema prekoračenja. E, dakle, ne govorimo o promjeni e, ograničenja, nego pokušavamo e, uzeti u obzir realnost. U svakom slučaju mi nemamo namjeru utjecati na procesu odlučivanja. Uh, uh, da, mo, nažalost moram potvrditi ono što je rečeno o TNO-u. Uh, danas imam slučajeve gdje se radi o peterostrukim vrijednostima u odnosu na ono što je propisano. Što se tiče pitanja o kršenjima, da, doista situacija jeste zabrinjavajuća, vrlo zabrinjavajuća. Istovremeno mi smo čvrsto odlučni vratiti, odnosno ostvariti jednu normalnu situaciju ne mogu da kako reći što će se događati u narodnim mjesecima, no mi upravo zato i radimo na ovom e, paketu RDA. Netko je pitao o rokovima, još jednom ću naglasiti, mi e, želimo e, dovršiti prijedlog do kraja ove godine. NTU Eh, on će se realizirati kroz dva koraka, a negdje oko 2020. Eh, očekujemo da ćemo doseći željeni eh, faktor usklađenosti i tada će to postati obvezujući propis. Mislim da sam sad odgovorila na većinu e, pitanja vezanih uz RDE, dakle u realnim uvjetima, a sada dajem kolegi e, riječ da vam odgovori na ostalo. Hvala, Joana, hvala svima na e, svim ovim pitanjima mnogi su ovdje rekli da ne smije doći do razblaživanja, razvodnjavanja e, e, uvjeta i ja mogu samo jasno reći da je to i naša namjera. Dakle, imamo e, dva E, imamo čvrste e, ciljeve za osobne vozila do 2015. i za laka vozila do 2022. To je utvrđeno propisima u travnju, svibnju prošle godine i dobro se toga sjećamo. E, no sada nešto vezano uz ispitni ciklus NEDC-a, dakle naš novi europski ciklus. Mislim da dakle da o njima svi misle kada sada nastoje e, ostvariti e, traženo. U 2017. do 2019. dakle imamo namjeru preći sa NDC-a e na VLTP i pritom moramo čvrsto imati na umu uvjete koje primjenjujemo i tuda proizlazi onaj pojam usporedive strogosti. Dakle, ako imate neki auto ili kamion koji je je projektiran prema ciljevima NEDC-a. Ne možete sada preko noći nešto promijeniti i reći da to isto vozilo se u istom času mora prilagoditi VLTP-u jer tu ciljevi jednostavno nisu usporedivi. Iz tog razloga smo, e, razmišljajući o svem ovome, morali doći, e, donijeti neke teške odluke, recimo o punjenju akumulatora, tu su e, isto tako pritisci u gumama, temperatur, ispitivanje literature, To su stvari koje su se e, kroz desetljeća razvijali prema NDC-u e i zato ih ne možemo preko noći promijeniti, proglasiti da e, ti uvjeti više ne, ne vrijede i zbog toga smo došli do tog pojma usporedive strogosti. Dakle, dok moramo to imati na umu dok radimo tu e, korelaciju, moramo postići i konsenzus sa nevladinim organizacijama, sa državama članicama, moramo se dogovoriti kako će se ovo sve premijenjati, konsenzus koji je trenutno na snazi, e, e, odnosno pokušava se to ostvariti kroz analizu korelacije. Rekao bih da isto vrijedi i za način kako e, ispitujemo za super kredite. Dakle, vozila koja su e, e, prema NEDC-u zadovoljavali granicu od 50. Ne možemo sada preko noći promijeniti taj parametar. Dakle, zbog toga ova granica o 50 e, grama i dalje vrijedi, odnosno vrijedi će do uvođenja e a p-a. To nije prijedlog e, komisije, nego jednostavno stajalište stručnjaka, stajalište koje danas prevladava i kao takvo ulazi u proces donošenja političke odluke. Bilo je ovdje vrlo petinetnih pitanja u smislu kada ćemo prestati sa korelacijom i spomenuto je 2025. Ja se doista se nadam da ćemo to postići i ranije. Ne želimo da se ovo obavlja e, beskonačno i da kako da ćemo nastojati završiti, odnosno prekinuti s time što je prije moguće. E, pitanje hoće li biti kakvih ciljeva za za 2025. Rekao bi da je jasno da će se ti, e, ti biti postavljeni u odnosu na VLTP. Mislim da je netko pitao nešto o ovom raskoraku između e, ispitivanja, odnosno emisija e, privožnju realnim uvjetima, i ove LTP-u da postoji taj raskorak i naše studije e, potvrđuju koliko je velik taj e, raskorak. Jedan način da se to ograniči je upravo uvođenje VLTP-a. To će nam dati realnije brojke, realnije rezultate u odnosu na realne uvjete. Oni će se morati temeljiti temeljiti na prosječnim vrijednostima uvijek, što znači da nećete nužno u svakom času dok se vodite kući e, imati upravo e, takvu razinu, ali bit će realnije nego ono što je danas slučaj. Hvala. Hvala vama. A sada bih pitao vijeće, žele li oni nešto dodati, predstavnici vijeća? Hvala, predsjedniče. Meni nije upućeno izravno niti jedno pitanje, međutim, Htio bih reći nešto u svjetlu onoga što je rekao gospodin e, da je nije nešto, da je nešto o čemu ne raspravno na vijeću. Naravno da je kakvoća zraka jedno od prioriteta luksemburškog predsjedništva, a e, e, smanjenje emisija je nešto što ulazi u te okvire. I to ćemo naravno dakle budno pratiti, iako sam taj aspekt nije e, nešto izravno čime se predsjedništvo bavi. Hvala lijepa, time završavamo rad na ovoj točki dnevnog reda. Hvala predstavnicima komisije i vijeća što su e, došli na naš sastanak. E, sljedeća točka dnevnog reda je strazno, pod kojim nemam ništa. Prije nego što zaključimo sastanak, podsjećam vas da će na sljedeći sastanak biti 15. rujna ovdje u Briselu. Hvala lijepo i želim vam svima dobar tek.